proglase e, važećim Daniel Melko e, sa 8. ožujka 2015. E, mandat kolege Stelios Koleglu sa 27. siječnjem E, zatim mandat e, gospodina Bosota i e, gospođe Hilde Vautmans sa osmim, odnosno prvim, siječnja 2015. Predlažem da usvojimo ovaj prijedlog o valjanosti